Allora, Otvaramo zasjedanje. Prva točka na dnevnom redu su zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. listopada da izjave Europskog vijeća i komisije. Prije nego što otvorimo raspravu, želim vas izvijestiti da ako se želite javiti u proceduri spontanog javljanja za riječ HDI, e, imat ćemo standardnu registraciju i također i novi sustav koji omogućava zastupnicima da se elektronski prijave kako za HDI, tako i za plavi karton. Ako se želite prijaviti za HDI, e, pozivam vas da to napravite odmah sada, a da ne čekate kraj rasprave. Sada dajem riječ odmah predsjedniku e, Europskog vijeća, gospodinu Donaldu Tusku. Izvolite. Grazie, presidente, grazie, Hvala, David, hvala predsjedniče. Sassoli, members of the European Parliament. Što mi zastupnici u parlamentu, Štovani predsjedniče, e, želim vas izvijestiti o izvješću sa zadnjeg Europskog vijeća. Želimo se usredotočiti na tri teme. Prvo, Europsko vijeće osudilo je dakle i vojnu intervenciju na sjeveroistoku Sirije. Nitko ne može biti zaveden takozvanim primjerjem, a kada se Vrćemo na poziv Turskoj da prestane sa svojim vojnim aktivnostima i da poštuje međunarodno humanitarno pravo, tada to činimo sa izrekom bilo koji drugi postupak, znači ljudska patnja, potkopava borba protiv Daesha i ozbiljno ugrožava europsku sigurnost. Europsko vijeće prima na znanje isto tako i solidarno sa Ciprsom, a riječ je o nezakonitim aktivnostima bušenja u gospodarskom poslu Cipra. Kad je riječ o Brexitu, Europsko vijeće potvrđuje sporazum koji je postignut između našeg pregovarača i gospodina Johnsona. Kao što znate, ono je zasnovano na svim dogovorima sa prethodnom vladom. Same promjene ticale su se protokola Irske i Sjeverne Irske, a pod takozvanim nazivom backstopa. Premijer Johnson e, jest prihvatio granične provjere na ulaznim točkama Sjeverne Irske, a što će spriječiti granične e, provjere između Sjeverne Irske i Irske i očuvati integritet jedinstvenog tržišta. Revidirani sporazum e, jest bio prihvatljiv za Europsku uniju, prvo zbog toga što je dobro potporu Irske i drugo potporu Europske komisije koje je doživjelo, koja osigurava da sve naši ciljevi u pregovačkom smislu jesu postignuti i zbog toga što se zapravo sprječava neuredno povlačenje. Sa strane vijeća mi smo finalizirali i nužne korake za prihvaćanje od strane Europske unije. Zakonodavni tekstovi se sada revidirao Europski parlament, u tome igra svoju ulogu i to je uistinu značajna uloga. Situacija jeste doista kompleksna, e, dakle, nakon događaja koji su se zbivali tijekom vikenda i britanskog traženja, e, dakle, produžavanja prema članku 50. te isto tako, nakon konzultacija sa recimo vlada i država, konzultacije su u tijeku, očekujemo da rezultati tih konzultacija će uvelike ovisiti o onome što će britanski parlament u konačnici odlučiti ili ono što neće u konačnici odlučiti. Moramo biti spremni na svaki scenarij. Ali jedna stvar mora biti potpuno jasna, kao što sam kazao, premijer Johnson u subotu dakle neće biti na nama da smo mi ti koji smo bili za bilo kakav izlazak bez sporazuma. Predsjednici država i vlada su isto tako diskutirali o proširenju, a prema preporukama komisija velika većina država članica tražila je otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Usprkos tome nismo postigli jednoglasnost u tom pogledu. Po mom mišljenju to je bila greška, a ja sam to istaknuo država države vlada i bio sam još izravniji no što to sada ističem. Sada se možemo samo nadati da će se izvući pravi zaključci kada će se raspravljati isto tako prije sastanka e, na vrhu EU-a u svibnju 2020. godine u Zagrebu. Zajedno sa izabranom predsjednom uzlom von der Leyen mi smo isto tako sagledali e, budućnost Europske unije, strateške agende, budući višegodišnji financijski okvir te isto tako prioriteti nadolazeće komisije. Prerani smo da Europska unija mora povesti put kada je riječ o suzbijanju e, dakle, klimatskih promjena. A isto tako, e, sporazum oko zelene gospodarstva nije samo potreba, već je to isto tako i potreba da se poveća razina zaštite okoliša, ujedno stvarajući nova radna mjesta. S obzirom da je riječ o mom zadnjem nastupanju ovdje pred vama, a isto tako i Jean-Claude Juncker, žem u najvećoj mjeri zadati svoje zadovoljstvo i isto tako zahvaliti mu na radu. Bilo je to izuzetno teških pet godina za Europsku uniju, ali uvijek smo surađivali sa doista dobrim rezultatima. Naše uloge, a isto tako i različiti stavovi koje puta su značili isto tako i političko neslaganje. Mogu kazati bez ikakvih ograda da Jean-Claude je uvijek bio predan europskom pitanju i ujedno je služio Europi i doista mi je čast što vas mogu zvati svojim prijateljima. Hvala Jean-Claude. Želim isto tako je zahvaliti Evropskom parlamentu na ovih pet godina dobre suradnje koje su za nama. To ne znači da smo uvijek bili u suglasju, baš nasuprot tome moramo istaknuti da smo uvijek cijenili jedni druge jer smo pa isto tako pratili ste ciljeve kako ste zaštitili i Europsku uniju i našu Europu u cjelini. Hvala vam na tome. Zahvaljujem predsjedniče Tuska. Sada dajem riječ predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru. Izvolite predsjedniče. Hvala lijepo predsjedniče Europskog vijeća, dragi kolege. Prošli tjedan e, doživio sam emotivni trenutak kada sam e, bio zajedno sa svojim dobrim prijateljem Donaldu na sastanku Europskog vijeća. Ovo je sada 147. sastanak Europskog vijeća tijekom moje političke karijere. 147. ili 148. nisam siguran. A danas je 150. put da vam se obraćam ovdje na plenarnoj sjednici kao žili kucavice Europskog e, demokratskog sustava. Tijekom ovih 150 rasprava na brojnima sam raspravljao o odlasku Velike Britanije iz Europske unije i doista mi je žao što sam tako velik dio ovoga mandata morao posvetiti Brexitu. A razmišljao sam samo o tome na koji način ova Europska unija može postići bolje rezultate za naše građane. Komisija je doista neumorno radila na tome da ispregovara sporazum s Ujedinjenom kraljevinom, da ispoštuje odluku Ujedinjene kraljevine da iziđe iz Europske unije. Sada ponovno nemamo novi sporazum što stvara pravnu nesigurnost kada je riječ o urednom izlasku iz Europske unije. Bilo je doista potrebno mnogo truda da dođemo do ove faze. Ja sam e, saslušao premijera Johnsona kao što sam i ranije bio spreman saslušati premijerku May. Doista smo radili 24 sata na dan i svi su pokazali odlučnost i kreativnost. Dogovor koji je postignut e, sa Velikom Britanijom zadovoljava sve zahtjeve ovoga parlamenta. Ja ću uvijek smatrati, podnajme poštivati odluku Velike Britanije da izađe iz Europske unije. No, mislim da ćemo barem moći biti sigurni da smo sve poduzeli kako bi taj izlazak bio uredan. U istom tom duhu mi smo dali sve od sebe kako bismo pripremili Europsku uniju na sve mogućnosti, bez obzira na zbivanja s druge strane Lamanša. Sada trebamo doista budno pratiti događaje u Westminsteru, no nije moguće zamisliti da bi ovaj parlament ratificirao sporazum prije nego što ga ratificiraju u Westminsteru. Najprije London, a onda tek Strasbourg. Gospodine predsjedniče, mi smo se doista E, pozabavili i sa sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom, sedmogodišnjem okviru i to isto smo podrobno proanalizirali sva pitanja uvezana s njim. Ja želim istaknuti da sam i mišljenja da i samo vrijeme nam pomalo ističe. I to je upravo vrijeme koje bi bilo potrebno da dođemo do suglasja u vijeću i na drugim gremijima. Ukoliko ćemo i dalje gubiti vrijeme, tada doista ćemo doći u financijsku slijepu ulicu i to u prvim godinama e, izvršavanja višegodišnjeg financijskog okvira. Ono što je međutim važno i značajno jeste da države članice i ostali akteri doista budu upoznate s time koji je to financijski okvir će biti na snazi za idućih 7 godina. To treba i studenti Erasmus, e, istraživači i svi ostali i doista nemamo pravo ni na koji način da se ovi važni partneri koji trebaju zapravo odigrati ulogu u uspjehu Europe samo zato što nismo u mogućnosti se dogovoriti oko višegodišnjeg financijskog okvira. Ono što želim kazati da ono što je komisija predlagala e, proračunski volumen je doista minimum svih minimuma i prijedlozi koji se sada nalaze na stolu, a isto tako i najnoviji prijedlozi e, finskog predsjedništva nisu prihvatljivi. Ne možemo Europa i budućnost Europe e, zapravo e, oblikovati sa 1% bruto domaćeg proizvoda. To je nemoguće. Gospodine predsjedniče, što se tiče proširenja, doista sam razočaran zbog odluke, odnosno izostanka odluke Europskog vijeća. Sjeverna Makedonija imala je pravo očekivati da se otvore pregovori s tom zemljom koja je doista uložila veliki trud i velika je pogreška što nisu otvoreni pregovori sa ove dvije zemlje. To je doista teška pogreška s obzirom da se to tiče ovih dviju zemalja i ako Europska unija ostavlja dojam da daje obećanja, a ne ispunjava ih, nitko ih se u svijetu neće držati. Zahvaljujem. A sada ćemo čuti predsjednike političkih klubova. Dajem riječ zastupniku Weberu, imate riječ. Na prvom mjestu želim se zahvaliti Donaldu Tusku na pet godina predanog rada za dobrobit zajedničkog domaćinstva Europe. On je Europsko vijeće držao na okupu i dao svoj doprinos da i na ovom visokoj razini imamo značajne napretke. Ti si upravo uputio na to da svi stojimo iza zajedničke ideje. Mislim da možemo istaknuti da je ovdje u našem domu lakše braniti ideju nego li u tvom okruženju na Europskom vijeću. Hvala na tvom doprinosu i u ime kluba zastupnika EPP-a. Štovane kolegice i kolege, Posljednje Evropsko vijeće je u pogledu Turske nije donijela one odluke koje smo očekivali. Dakle, riječ je o e, neprihvatljivom e, prodoru u Siriju a isto tako u borbi protiv islamskog je 11.000 kurga izgubilo živote, 11.000 je e, boraca, ne znamo hoće li oni biti oslobođeni u sklopu ove akcije ili ne. I zbog toga upravo je šteta što Europsko vijeće nije uspjelo donijeti daljne mjere i popis e, svih ovih događanja koje se zbivaju u Turskoj. Imamo nezakonite aktivnosti, bušenja, ograničavanje sloboda javnog mjenja, a isto tako i Sirija i intervencija u Siriji koja nije dostana. Što je to i koji je to signal koji treba Europa uputiti i kako osuditi ove događaje? Mi isto tako i na Europskom vijeću govorimo o tome da smo pogođeni, međutim to u ovim vremenima nije dovoljno ni dostatno. Bilo bi dovoljno mogućnosti da se ukaže, to je mi kao EPP smatramo da dokle god Turska agresivno nastupa, tada moramo razgovarati o posljedicama, bilo gospodarskim. Ne možemo naprosto prihvatiti da Turska e, profitira od e, dakle i Carinske unije i zajedničkog tržišta Europske unije, a s druge strane ima ovako agresivno ponašanje. Ono što nas doista brine jest višegodišnji financijski okvir. Finski prijedlog je provokacija za Europski parlament. Jean-Claude Juncker je istaknuo da nije dovoljno da se teme naše budućnosti samo prikažu kao odgovore na neka pitanja, već da Europa Europski parlament ima svoju ulogu u višegodišnjem financijskom okviru, a vijeće ne smije ući u rizik da i na kraju odluka Europskog parlamenta ne bude donesena. Stoga vas molim da Europska unija dobije svoje nove zadatke sa novim financijskim sredstvima koje moramo staviti na raspolaganje, a već i proračun 2020. godine koji će za nekoliko dana biti na našim stolovima, doista je prethodnica svemu tome. Ne možemo imati situaciju da i kod Erasmusa, i kod istraživanja, i kod mladih imamo ovakva značajna kraćenja. To mi nećemo prihvatiti. I povijesna greška, povijesna greška Europskog vijeća od prošlog tjedna. Sjeverna Makedonija, Albanija zapravo nije dobila perspektivu ulaska u Europsku uniju. Postavlja se pitanje želimo li izvesti stabilnost ili želimo uvesti nestabilnost u Europu. Upravo po tim pitanjem se nalazimo i zbog toga prošlog tjedna smo imali teško nepostupanje Europskog vijeća u ovom povijesnom pitanju. Mi smo puno toga tražili od e, Sjeverne Makedonije, primjerice promjena imena, kako bi uopće dobila izglede za pristup Europsku uniju. Oni su doista se svojski trudili, a sada je mi naprosto e, zatvaramo vrata. To je doista nevjerodostojno, a predsjednici vlada i država moraju snositi odgovornost za to. Štovane kolegice i kolege, moramo provjeriti sve vrste struktura. Raspravlja se o tome e, treba li upravljati ovim e, predpristupnim e, dakle, situacijama. Je li se to upravo iznalo i Sjevernoj Makedoniji i Albaniji? Jesmo ih smo ukazali na to. Ne smijemo stoga ni na koji način unositi nove teme koje prije toga nismo imali na dnevnom redu. Još jedan politički iskaz koji želim iznijeti. Svi smo jedinstveno istaknuli da se podupre ova inicijativa za Sjevernu Makedoniju i Albanije. Renew predstavnici Macron i Masiv, koji su zapravo masivno bili protiv toga. I ja se želim založiti da mi kao zajedničkim e, nastojanjima damo perspektivu ovim dvijema zemljama. Još jedna riječ vezana uz Brexit. Mi možemo samo kazati čekajmo, popimo šalicu kave i sagledajmo ono što će se dogoditi u idućih čaj. Ispričavam se, da, čaj se pije tamo. Da, to je nešto što je možda čak i bolja evropska perspektiva. Možda ćemo postići kompromis Michel i pregovorači u Londonu, a i Johnson i Jean-Claude Juncker koji su Iznaši ovaj kompromis bez čvrste granice, bez backstopa. Mislim da je to dobar kompromis koji je postavljen sada. Procedura jest u našim rukama, a isto tako i donji dom, a isto tako i gornji dom će odlučiti o svemu tome i u konačnici moramo sagledati ishodište svega je li to prihvatljivo ili ne. Dakle, još uvijek je loptica na Londonu, mi čekamo London, mi kao Europski parlament imamo isto tako pravo procijeniti sam tekst koji se nalazi na stolu, ne treba žuriti, ne treba ubrzavati, imamo ista prava i na razini AFKO, a isto tako i tijekom plenarne sjednice povesti rasprave i na sastanku klubovima, zbog toga nećemo imati odluku e, brzo, a Europski parlament će biti ona zadnja institucija koja će dati ovu završnu procjenu, a koja nije samo tehničke naravi, već i političke naravi o samom sporazumu. Nekoliko zadnjih dana upravo je dala priliku da uspijemo e, obuhvatiti sve ove negativne razvojne elemente Brexita, ali postoji dobra e, šansa da imamo i dalje dobar odnos sa Velikom Britanijom, a isto tako i da Europa ima svoju budućnost. Zahvaljujem predsjedniče Weber. Sada dajem riječ e, predsjednici SED-a Irači Garcia Perez. Zahvaljujem predsjedniče. E, gospodine Tusk, htjela bih iskoristiti ovu raspravu kako bih vam prenijela e, poruku poštovanje i priznanja u ime mog kluba zastupnika. Učinili ste jako puno e, u slučajevima kada smo se razilazili Europski parlament i Europsko vijeće, ali moramo priznati i jako velike napore koje ste na osobnoj razini uložili kako biste postigli da ostvarimo zajedničke ciljeve. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, e, Europsko vijeće je bilo posebno važno zbog trenutka u kojem se trenutno nalazimo. E, iščekujemo Brexit s jedne strane, a s druge strane završava ovaj saziv Europske komisije koji je zapravo ključno razdoblje, još uvijek nemamo određeni proračun. E, to je postupak koji je bio bolan i težak za sve. Mi iz kluba socijaldemokrata smo uvijek željeli da Ujedinjena kraljevina ostane u Uniji, a ovaj postupak je važan u svakom koraku. To je također bio važan i korak koji je napravio Europski parlament ove subote, e, znači e, e, Europski parlament ove subote koji je usvojio amandman, a sada je na britanskom parlamentu da se očituje po pitanju tog sporazuma. Samo u tom trenutku kada saznamo koja će biti odluka njihovog parlamenta, onda će Europski parlament moći preuzeti svoju odgovornost i djelovati posljedično tome. Zato želim zahvaliti na radu i trudu sudu gospodinu Michelu Barnieru i e, na angažmanu koje je pokazalo 27 država članica. E, zato što znamo da je za zajednički rezultat potrebna i snaga. Mi smo uspjeli zadržati stručnost e, i jedinstvo tijekom ovih pregovora i moramo to i nastaviti činiti kako bismo odredili put Europske unije u narednih pet godina. Ako želimo ostati vjerodostojni, bitno je prijeći sa riječi na dijela. Naši građani su od nas zatražili novu Europu koja će biti više ekološka, koja će biti čvršća u obrani vladavine prava, koja će se više baviti socijalnim pravima i jednakošću i koja će biti transparentnija u donošenju odluka. I zato očekujemo da će Europsko vijeće pokazati e, jače vodstvo i angažman oko izazova s kojima se suočavamo. Na proljeće Europska komisija je se zalagala za e, znači e, Europu koja će klimatski biti neutralna do 2050. godine, ali još uvijek nisu dobili jednoglasnu potporu e, šefova vlada. A mi klub zastupnika socijaldemokrata smo uspjeli se izboriti za to da New Green Deal bude novi prioritet za Europsku komisiju. Ako u tome ćemo uspjeti samo ako iskoristimo sve potrebne resurse, ako pomognemo radnicima, malim tvrtkama, obiteljima koji su ti koji ne smiju plaćati račune zbog ekološke tranzicije. E, dakle, e, mi želimo napraviti pravednu zelenu tranziciju, a to možemo postići tako da imamo ambiciozan višegodišnji financijski okvir. Europski parlament je uspostavio svoje ciljeve za proračun e, u studenom 2018. godine i od onda čekamo naše vijeće. Naše stajalište je čvrsto. Mi ćemo podržati proračun koji će imati nova vlastita sredstva koji će odražavati prioritete Europske unije. Na taj način ćemo moći potaknuti nove instrumente, a time da ne smanjimo e, financiranje onih politika koje su ključne za Europsku uniju. Kohezija, poljoprivreda, ribolov. Moramo također zajamčiti dovoljno financijskih resursa za suočavanje s novim e, izazovima kao što su vanjsko djelovanje, obrana imigracije. I također moramo odgovoriti na ekonomske poteškoće zbog kojih pate mnogi naši građani. E, kao prioritete moramo u iduću, e, iduće planiranje uključiti i mjere za borbu protiv e, borbe, za borbu protiv siromaštva djece i za jamstva za mlade. Moramo imati ambicioznu Europu jer je cilj da Europa naraste. Iz tog razloga nećemo prihvatiti ništa ispod 1,3% BDP-a, BNP bdp a p-a. Znači, to je nešto što će pokazati da je Europska unija preuzela svoje obveze i odgovornosti kad Europska komisija ne uspijeva izvršiti program. Mi e, gubimo na vjerodostojnosti kada tražimo e, da naši susjedi izvrše određene reforme, a onda ih ostavimo na cjedilu kada to naprave. I zato smatramo da je bila greška što e, Sjeverna Makedonija i Albanija nisu otvorile predpristupne pregovore. Znamo da su predpristupni pregovori jako veliki put i dugačak put, ali to je nešto što bi trebalo se gledati kao e, spas za Europsku uniju. Otvaranje prema Zapadnom Balkanu ne samo da će doprinijeti stabilnosti ove regije, nego će također doprinijeti sigurnosti cijele EU. Europske unije. Također ćemo imati veću snagu na međunarodnoj razini. I upravo zato e, podržavamo osudu e, turskog djelovanja iako smatramo da nam nedostaju konkretne mjere. E, ne bih sada htjela propustiti priliku da prenesem poruku solidarnosti i podrške Cipru. Mi nećemo dopustiti da Turska nastavi sa nezakonitim aktivnostim bušenjima u isključivom gospodarskom pojasu Cipra i tražit ćemo da se poštuje njihov suverenitet. Još imamo jako puno posla, ambicija je te itekako potrebna i također se trebamo angažirati oko zajedničkog rada. Ovaj Europski parlament će biti na visini zadatka i okolnosti i vjerujemo da će i Europsko vijeće biti e, svjesno odgovornosti koje ima u ovom trenutku u svojim rukama. Zahvaljujem, a sada dajem riječ predsjedniku Čolosu. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo, predsjedniče. Donalde, ti se približavaš kraju svog mandata. Ja sam imao priliku surađivati s tobom e, u ime komisije, vijeća, a sada i parlamenta. I želim reći da sam oduvijek cijenio tvoje kvalitete, tvoju predanost Europi, doprinos europskom jedinstvu. Budući da si bio prvi predsjednik Europskog vijeća iz Istočne Europe, želim ti zahvaliti na svemu što si do sada učinio. Što se tiče zaključaka vijeća vezano uz Brexit, sada se već polako navikavamo na to da imamo dojam da se vidi svjetlo na kraju tunela, a onda sustavno naši prijatelji iz Britanije uspijevaju vrlo kreativno postići da se ne dođe do konačnog rješenja. Britanske mediji su uzastopno kritizirali nas zbog izostanka kreativnosti, međutim sada vidimo da je to slučaj i kod njih. No sve to je dovelo do jednog dobrog rezultata što se tiče parlamenta. Nama je drago što sada imamo sporazum i želim još jedan put čestitati Mišelu Barnjevu i njegovim suradnicima na uloženom trudu. Za nas je bilo ključno da se postigne izlazak Ujedinjenog kraljevstva uz sporazum. Sada očekujemo da se u Velikoj Britaniji dovrši taj dio posla. Mi ne možemo donijeti odluku prije nego što se ovaj sporazum ratificira u britanskom parlamentu. Pred nama je mnogo odgovornosti, no kao što smo čuli od Manfreda, nije Europski parlament taj koji bi trebao biti pod pritiskom da odradi svoj dio posla i izvjesno je da mi to nećemo moći dovršiti tijekom ovoga tjedna. Što se tiče ostalih e, točaka sastanka Europskog vijeća, htio bih nešto reći o proračunu i o proširenju. Vezano uz proračun, naš klub je sudjelovao u izradi rezolucije parlamenta gdje se traže veće ambicije za Europsku uniju koje bi se trebale pretočiti u proračun. Europski parlament ne samo da traži značajna financijska sredstva, želi pokazati da se Europa ne gradi putem pregovora o brojkama, nego zahvaljujući ambicijama. Tako da proračun nije samo raspodjela među državama članicama. Ukoliko želimo doista biti ambiciozni, trebamo raditi na vlastitom izvoru prihoda i pokazati da Europska unija može imati istinski europski proračun. Što se tiče proširenja, htio bih vam reći kao državljanin Rumunjske, e, zemlje koja je vidjela i doživjela brojne pogodnosti proširenja. Uvjeren sam da politika proširenja mora ostati u središtu europske politike. Ne možemo imati snažnu Europu ne budemo li otvoreni prema susjednim zemljama, a posebno prema onima koji još uvijek vjeruju u Europu čak i više i snažnije od nekih zemalja koje su trenutno članice Europske unije. Dakle, ta vrata moraju ostati otvorena, Europa mora i dalje biti pokretač za demokratske reforme. Ne možemo tražiti od tih zemalja da provode reforme ukoliko im e, ne zacrtamo jasnu europsku perspektivu. U potpunosti shvaćam e, želju da se produbi europski projekt, da se reformiraju europske institucije i iz tog razloga snažno podržavamo konferenciju budućnosti Europe, no to ne bi trebalo utjecati na europske ambicije kada je riječ o nastavku proširenja, tako da još jedan put ponavljam, naša vrata trebaju ostati širom otvorena. Zahvaljujem se dajem riječ predsjedniku Lambersu. Dragi kolege, ja doista imam osjećaj deja vu. Čak i Britanci koriste francuski izraz za ovu situaciju. Mi, mi smo ovdje 2018. godine u 11. mjesecu slavili sporazum sa tadašnjom premijerkom znamo što je britanski parlament, parlament poduzeo vezano s taj sporazum, odnosno što nisu poduzeli, tako da se ponovno nalazimo na istom mjestu, a sve će biti u rukama britanskog eh, parlamenta, gornjeg i donjeg doma i oni trebaju tu biti pametni ili će ratificirati, dakle ratificirati ne samo iskazati široku potporu, dakle trebaju ratificirati sporazum nakon čega će i naš parlament odraditi svoj dio posla. I ne mogu zamisliti predsjedniče Europskog vijeća da vijeće ne bi omogućilo ovome parlamentu da ima dovoljno vremena za dovršetak postupka ratifikacije. Znam da šefovi država i vlada imaju veliku razinu poštovanja prema ovome parlamentu, premda ponekad imamo i razmirice, ali želio bih da to tako ostane. Moglo bi se također dogoditi da britanski parlament odbije ratificirati spomenuti sporazum. U tom slučaju bih im poručio samo jednu stvar. Ako niste u mogućnosti ili ne želite to učiniti, dragi kolege zastupnici britanskog parlamenta, onda morate imati hrabrost da ovaj sporazum ili sporazum koji je potpisala Tereza May dati na glasovanje narodu i omogućiti građanima da donesu konačnu odluku. Mislim da je to jedini siguran način da se dođe do odluke jer znamo da ćemo u svakom slučaju poštivati odluku koja bude donesena u Velikoj Britaniji. Mi ćemo se zalagati za to da Ujedinjena kraljevina ostane Europskoj uniji, međutim ako većina prihvati ovaj sporazum mi to prihvaćamo i mi ćemo se razići na prijateljski način. Sada bih htio reći nekoliko riječi o proširenju. Iz naše perspektive jasno je da zemlje Zapadnog Balkana trebaju ući u Europsku uniju. Mislim da to nije u interesu niti građana tih zemalja, niti građana Europske unije da te zemlje ostanu u situaciji koja bi mogla dovesti da e, iziđu iz zone demokratske sigurnosti. Odluka koju je donijelo vijeće, drago mi je da su gospodin Tusk i gospodin Juncker to istaknuli, dakle odbijanje da se poštuju preuzete obveze, jer to jest naša obveza, doista je velika greška od strane Europskog vijeća. Znam da je bilo potrebno da se odluka donese jednoglasno, znam da je većina članova bila za to da se krene u pregovore, međutim dva šefa država i vlada donijeli su odluku da se ova situacija blokira. Radi se o tome da se pregovori ne da se zaključe. Dakle, svi ovi argumenti koji kažu trebamo najprije produbiti Uniju nisu točni jer znamo da će biti potrebno vremena da se provedu pregovori, tako da za to imamo, imamo dovoljno vremena da produbimo Uniju ukoliko za to bude postojala politička volja. Kada je Emmanuel Macron izabran, mi smo ga slavili kao velikog europljanina, međutim kako vrijeme prolazi, stječe se dojam da nije niti tako velik, niti takav europljanin kao što smo mislili. Gospodine Baj, predsjedniče Baj, izvolite imate riječ. Euh, Hvala vam lijepo. Turska je doista bila u središtu rasprava eh, posljednjeg sastanka Europskog vijeća u posljednjih 45 godina. Ona okupira i dio Cipra, države članice, koju nitko ne brani u odnosu na ovu stalnu agresiju Turske. E, gdje se eksploatiraju i e, ciparske teritorijalne vode. Na sjeveru Sirije Turska je također pokrenula vojnu akciju koja je nezakonita, a Europska unija je u posljednjih deset godina potrošila 6,5 milijardi eura za migracijsku politiku. Premda Turska loše kontrolira priljev migranata, a Erdogan e, nas konstantno ucijenjuje da će e, dakle pustiti migrante na Europu. Mi smo potrošili 9 milijardi eura iz fondova i sada umjesto da privremeno obustavimo postupak pristupanja Turske Europske unije, mislim da je hitno da se konačno dokine e, ta ideja o pristupanju Turske Europskoj uniji. Ona ne pripada Europi ni po svojoj povijesti, a sada pokazuje da se zalaže za interese koji su protivni e, svim našim interesima. Rasprava u Europskom vijeću također se dotaknula i proračunskog okvira, razgovaralo se o vlastitim izvorima prihoda i o e, porezima, o porezu na emisije, na plastiku, E, dakle govori se o sve većim porezima zbog ekologije. Međutim, s jedne strane imamo e, sporazum o slobodnoj trgovini gdje se smanjuju carinske pristojbe i to sa zemljama koje ne poštuju naše okolišne norme, a s druge strane se ovdje e, dodaju porezi u Europi što će ugroziti konkurentnost naših poduzeća u svijetu i također će e, biti težak udarac na kupovnu moć naših sugrađana. Što se tiče proračuna Europske unije, mogli bismo to rezimirati na sljedeći način, e, plaćati sve više kako bismo dobili sve manje. Francuska je uplatila oko 100 milijardi eura posljednjih 20 godina. Kakav smo rezultat dobili? Dobivamo manje sredstava iz zajedničke poljoprivredne politike, što će u svakom slučaju značajno oslabiti francusku poljoprivredu. E, svaka e, dva dana jedan francuski poljoprivrednik e, počini samoubojstvo. Dakle, trebaju nam bolje bolji sustavi zaštite umjesto da forsiramo daljnje integracije i liberalizaciju tržišta. Zahvaljujem. Zastupnik Van Orden, izvolite imati riječ. Uh, Hvala vam predsjedniče. Mi smo tražili da Evropska unija pokaže dobrovolju volju i fleksibilnost u svom pristupu Brexitu. Međutim, sada smo vidjeli to u posljednjim pregovorima i na sastanku Europskog vijeća. Kakva promjena u ozračju želim zahvaliti Michelu Barnijevu na tome. Zahvaljujem eh, Jean-Claude Junckeru i Donaldu Tasku. Nadam se da će se doista povesti analiza o tome zašto su se Britanci odlučili na izlazak iz Europske unije. Nadam se da ćemo do rujna, e, do prosinca 2020. godine pronaći prihvatljivu tehničku alternativu na e, naime, kontroli na carinskoj kontroli na granicama. Dakle, mi sada imamo sporazum, e, želi se postići žurni E, pristanak e, ovoga doma i mislim da to trebamo doista hitno i učiniti. U konačnici datum izlaska 31. prosinca nije definirala britanska vlada, nego se to definiralo na sastanku Europskog vijeća. Neki e, žele vidjeti kako će reagirati britanski parlament, no ja osobno smatram da mi imamo svoj zadatak i mislim da nitko ovdje, čak niti gospodin Verhofstadt, ne želi biti Berkov Brisela. U svakom slučaju e, ovaj sporazum će biti stavljen na glasovanje u britanskom parlamentu kada bude usvojen. Ja se nadam da će to biti pozitivan znak za neke koji to ovdje očekuju. Ovo je sada trenutak da se izdignemo iznad e, svađa i razmirica i alternativnih političkih programa i da pokažemo da Europski parlament može igrati odlučujuću ulogu. Europska unija ne bi trebala počiniti još jednu pogrešku u e, nizu događaja. Mislim da trebamo odraditi Brexit bez danje odgode. Zahvaljujem. Zastupnik Širdevan, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Zaključci vijeća i rezultati ostavljaju mnoštvo otvornih pitanja, nismo došli do rješenja samih problema, a zapravo pro tome smo uspjeli postići status quo koji je u nekim mjeri čak i pogoršan što se tiče Sjeverne Makedonije, Albanije i pristupu ovih dviju država zapravo izazvala državnu krizu u Sjevernoj Makedoniji, a kad je riječ o višegodišnjem financijskom okviru, brojke se bacaju amo tamo, ambicije, ambiciozne klimatske ciljeve, neki državi e, zapravo ne prihvaćaju i ne znaju što s time učiniti. Ali sretan sam što Europsko vijeće dijeli mišljenje, političko mišljenje mog kluba, a to je vojna intervencija i djelovanje na sjeverostoku Sirije, borba protiv Kurda, da nije pokriven međunarodnom pravom i time je zapravo kršenje međunarodnih prava, ali vijeće i Europsko vijeće imaju istovjetnu analizu. Zbog čega onda staju samo na tome? Ne preuzmete u tom slučaju naše političke zahtjeve i ne zastupate ovaj politički spektar za kojeg se sada krijete. Zabrana izvoza naoružanja u Tursku i još važnije e, zapravo prihvaćanje samopredeljenosti kurske samouprave i time biste povećali pritisak na Tursku i time biste zaštitili demokratsku opoziciju i zaštitili Kurde. Što se Brexita tiče, moj klub u zadnjih nekoliko godina konstruktivno je da svoj doprinos da bi se riješila ova kriza. Mi ćemo to činiti u buduće. Prioritet eh, pritom je bio na osiguranje mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj i zaštita socijalnih prava milijuna građana. Sada imamo novi sporazum koji očigledno ima poteškoće proći kroz donji dom Britanskog parlamenta. Čekamo isto tako na eh, završni tekst i ratificirani tekst iz Londona i ukoliko uopće taj tekst dođe do nas, mi ćemo se time podrobno pozabaviti i uzeti si svo potrebno vrijeme. To vam mogu kazati u ime svog kluba. Ukoliko ne dobijemo dokument iz Londona, niti teksta, što bi se trebalo dogoditi nekoliko dana, onda zapravo odluka šefova država i vlada. E, želim dati sljedeće preporuke. Glasite za odgađanje, a još jednom omogućite britanskom narodu da dođe do odluke i tako će se riješiti problem sam po sebi. A na kraju osobni stav gospodine Tusk svih sadržajnih razmirica koje smo imali. Želim vam sve najbolje i zahvaliti se na dosadašnjoj suradnji i sve što vas čeka u budućnosti. Za to vam želim sve najbolje. Hvala. Zahvaljujem. Eh, zastupnik Jung Juzi, izvolite imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Ja želim isto tako postatati ono što sam rekao već o Brexitu, ono što pokušamo zapravo u zadnje tri godine riješiti od kada smo saznali za rezultate referenduma. Budimo jasni, sam rezultat moramo poštivati bez obzira na eh, mali postotak eh, koji je odlučio pobedi i isto tako poštivati odluku. Gospodin Juncker je s pravom istaknuo da se ne treba e, govoriti o produljenju roka, bez obzira imamo li sporazum ili ne. E, Ujedine kraljevina treba napustiti Europsku uniju i to je u najboljem interesu Europske unije da pusti da Velika Britanija ode. Odluka koju su donijeli Britanci prije tri godine nije eh, bio veliko iznađenje. Euroskepticizam iz Velike Britanije od Henrya VIII ima eh, svoje zapravo povijest. To je u srži svih političkih zbivanja. S obzirom da je to 500-godišnja tradicija, želim poštivati upravo ovu tradiciju, a Europa i Europska unija mora biti jasna kada se nađe pred ovim izazovom i kada zapravo postavlja svoje prioritete Europa se mora suočiti sa pitanjem migracijem, e, razlikama u dohodcima, klimatske promjene, a isto tako izaći sa rješenjem Vezano sva ova pitanja, ukoliko Europa želi biti uspješna, tada mora se e, svih ovih prepreka, a isto tako i post brexitovski umor koji se dogodio i kad je riječ o novim kandidatima za Europske unije, moramo biti otvoreni i moramo biti potpuno jasni kad je riječ o internim eksternim saboterima koji stoje na putu ovom procesu. Stoga ova rastava se mora dovršiti i vrijeme je da krenemo naprijed. Gospođa Hübner, imate dvije minute. Predsjedniče Tusk, e, predsjedniče Juncker, dragi Jean-Claude, e, hvala u istinu na vašoj predanosti Europi, a isto tako i vašim komentarima vezano uz proširenje. Ja ću govoriti o Brexitu i koje su to izazovi pred našim domom, e, a kad je riječ o sporazumu o povlačenju Ujedinjene kraljevine, nemamo ovaj kompleksni proces koji mora proći britanski parlament i sve reperkusije koje to može imati, ali kada će imati završen proces ratifikacije, onda će doći do finalizacije. To je sve kupa jedan vu. s obzirom da danas ne znamo koje će se većine pojaviti tijekom glasovanja u donjem domu i koji će to konačnici dati rezultate, ali istine teško danas procijeniti što se može dogoditi sa glasovanjem kad je riječ o samom vremenskom okviru, to je zažaliti da još jednom se moramo baviti sa ovim velikim nedoumicama na ovom dugačkom putu, a isto tako ova druga ili Treće, e, produžavanje roka, to je tranzicijski period koji će omogućiti e, nam isto tako da sa budućim partnerima zaključimo najbolji mogući sporazum o budućim odnosima. Želim podcrtati da negativno e, praćenje u medijima što se tiče granskih prava, isto tako slobode kretanja, te isto tako i sekundarno zakonodavstvo koje smo mi tijekom saslušanja sa građanima imali prilike čuti, zapravo je pravi rizik onoga što e, se može dogoditi u budućnosti. Stoga se moramo prisjetiti da građanska prava u Ujedinjenoj kraljevini mora ovom sporazumu povlačenja biti apsolutno obuhvaćena i kad je završen formalni proces ratifikacije. Hvala, dvije minute, gospodin Silva Pereira. Hvala. Europsko vijeće je postigao jedan novi sporazum povlačenjem sa Ujedinjenim kraljevinom i njihovom vladom, a što je zapravo sam po sebi dobar čin, jer zapravo dokazuje da se bez svake dvojbe Evropska unija nije ta koja će otežavati život u kraljevini. Zapravo bili smo e, u situaciji da ispregovaramo e, sam sporazum povlačenjem sa gospodinom Cameronom, gospođom May i Borisom Johnsonom, dakle tri premijera i taj sporazum će nam omogućiti da zapravo osiguramo uredno povlačenje i isto tako izbjeći katastrofičan izlazak bez sporazuma. Parlament Ujedine kraljevine nije donio nikakvu odluku kad je riječ o ovom sporazumu koji se predlaže e, što se tiče ovog parlamenta i našeg kluba, mi smo uvjereni da nećemo ići prema glasovanju sve dok u parlamentu Jedine kraljeve nije potvrdio sporazum. I sada dozvolite da budem potpuno jasan u svom izrečaju. Prije bilo kakvog suglasja E, i prije, dakle isto tako glasovanje na plenoj sjednici, prije bilo kako glasovanje e, u našem odboru za ustavna pitanja i kada upravo ističemo e, dakle da tražimo odobrenje parlamenta Ujedinje kraljevine. To vrijedi i za donji dom i za gornji dom britanskog parlamenta i kada kažemo da se sporazum mora potvrditi, onda to znači i ratifikaciju u Ujedinjenoj kraljevini i njihovom parlamentu nakon što se razmotre svi amandmani, pa čak i oni koji traži da e, upravo i u nekom drugom referendumu građani trebaju kazati što misle o tome. A mi ćemo biti spremni čim parlament Ujedinjene kraljevine bude spreman. Ukoliko će se tražiti odgoda, onda sam stav ovog parlamenta je potpuno jasan. Mi ćemo podupreti takvo odgađanje, a isto tako i podupreti i političku izjavu koju je iznio gospodin Tusk, da naša odluka neće nikad biti u prilog izlaska bez sporazuma u ime svog kluba, a u e, ime parlamenta želim to još jednom potvrditi. Hvala. Dvije i pol minute, gospodin Verhofstadt. Na prvom mjestu želim istaknuti i izgovoriti gospodinu Fanutinu da sam doista počešćen što ste me usporediti sa gospodinom Perkom. I to je bolje nego li biti uspoređivan sa Zmokom, jer njegov stil je puno šareniji, a isto tako vjerujem da je bolji od onog gospodina Minoka. Želim zahvaliti konferenciji predsjednika što su upravo potvrdili da je postupak odobrenja u našem domu će započeti tek nakon potpune ratifikacije eh, sa strane Ujedinjene kraljevine, a isto tako je jako važno da to unesemo u rezoluciju. Kolegice i kolege, trebamo iskoristiti ovo vrijeme koje nam je na raspolaganju između upravo ovog trenutka i samog prihvaćanja da upravo riješimo sve one zadnje probleme koje još uvijek postoje i dan danas, a koje su isto tako i prava evropskih građana koje žive u jedinoj kraljevini. Doista postoji čitav niz poteškoća koje valja s tim u vezi riješiti. E, to su stotina tisuća ugroženih građana kojima treba pomoć i onih e, koji će preći ovaj rok a neki članovi vlade su kazali da će se pozabaviti deportacijama. To daista moramo riješiti potpuno jasno prije e, bilo kakvog sporazuma. Ne smije doći do deportacije tih ljudi. Treće, postoji razlika između dakle uredno povlačenje i isto tako e, faze uredno povlačenja nije uvijek jasno zbog čega se netko nalazi u ovoj fazi upravo sa svim pravima, a isto tako i neovisni monitoring nije jasno u sporazumu o povlačenju koliko su neovisne same te neovisne institucije trebalo nadzirati i moramo doista biti sigurni da imamo neovisne e, dakle vlasti koje će to nadzirati prije e, sporazuma ja želim da se ove problemi riješe. Ne želimo da Europska unija i njihovi građani postanu žrtvama još jednom skandalu u Velikoj Britaniji. Na samom kraju želim iskoristiti ovu priliku da istaknem sljedeće i istaknuti nešto pozitivno o Jean-Claude Junckeru, ali nije više ovdje u dvorani, ali prije svega želim zahvaliti donku Tosku na suradnji. Nikada se e, nismo bili u razmirici tijekom ovih pet godina u raspravama i želio sam isto tako e, zaželiti mu sve najbolje u svim nadolazećim izazovima i isto tako svim izazovima koje očekaju u istočnim zemljama naše Europe. Sve najbolje Donald Hvala. Minuto je pol, gospodin Smith. Znači, predsjedavateljice, kolegice i kolege, ja ću se usredotočiti na Brexit, to neće iznenaditi. Predsjedniku Tusku iz Škotske bih želio eh, od sveg srca zahvaliti na svemu ono što je učinjeno i za sva ona nastojanja da vrata ostanu otvorene jer britansko-škotski problem jeste i problem za čitavu Europu, a isto tako i problem u Hvala. Zadnji puta kad smo se sreli i kada smo raspravljali o ovome, a isto tako i kad je, eh, smo imali razgovor o tome, e, Dakle, sve ono što se čine, svi oni koji imaju eh, lošu čut i koji isto tako bilo koji sporazum koji se događa biva odbijen. Ne očekujem da će to biti doneseno preko noći. Mi smo vidjeli isto tako da se i odbor za na neki način je odustao od zastupnika, isto tako izdržavanje e, samih građana Europske unije u Velikoj Britaniji. A što se tiče, e, rečeno je da se kroz ništa neće promijeniti, ali sve se mijenja prije same ratifikacije sporazuma. Što valja učiniti? Morate se e, baviti sa svim onim sugovornicima s kojima ste do sada bavili. Želim kazati da ste uočili da je Britanija u kaosu. Gospodin Johnson, njegova vlada ne može se vjerovati vjerovati njima, bez obzira imali dobre namjere ili ne u implementaciji sporazuma. A je, kraljevina nije Vesmice. želim vas upozoriti na pitanje e, prvog ministra Škotske i Velsa. Mi i Škotski i Velski parlament moramo dati e, privolu za sporazum, a nismo dali nikakvu privolu i moramo ostati na temeljima istine. Ne postoji nikakav način da Vesmice može zaključiti ratifikaciju ovog sporazuma i to još ovog tjedna. Ne smijemo vjerodostojnost ovog parlamenta i vijeća ugroziti i isto tako da se u ovom sporazumu na bilo koji način ide u tom smjeru. Treba nam više vremena u vrijeme riječi sve rane produženje mm, ili će se zatražiti ili e, će kroz stisnute zube to izaći. Međutim, zatraženo je produženje, ali nije odobrano mm, za godinu dana ili duže. Gospodin Johnson i njegovi suputnici e, su izgubili vrijeme. Mi nismo ti, nama treba više vremena da dođemo do konačnog sporazuma o povlačenju. Hvala vam. And I'm afraid, Alan, you skoro ste više vremena nego što vam stoji na spolaganju, međutim ja sam strpljiva, imam dovoljno vremena, ali molim vas eh, da se držite zadanog vremena. Jednu minutu, gospodin Mojten, izvolite. Gospodine predsjedniče Tusk, predsjedniče Juncker, farsa koja se događa oko nas i koja ni na koji način ne vidimo kraj tome. Britanci su se većinom odlučili za izlazak referendum, većina, potpuno jasna odluka, ali do danas nemamo nikakvog rezultata, nemamo izlazak. Tko se od vas osuđuje još ljudima objasniti kako ta ratifikacija samog sporazuma povlačenja treba eh, na neki način zaobići i blokirati? Vi ste bili uvijek uspješni u tome da taj sporazum o povlačenju bude toliko neatraktivan, a ipak e, usprkos tome Boris Johnson vjerojatno ima većinu za ratifikaciju sada, odgađate u parlamentu ratifikacije Europske unije, a isto tako John Burko sa svoje strane čini i zapravo blokira glasovanje u donjem domu o sporazumu o povlačenju. Svi e, su na kočnicama, svatko stoji na svojem mjestu. Ja ovaj žalosni igrokaz gledam sa jednim plačućim, jednim e, dakle, okom koji se smije. Plaćam zbog toga što se pervertiraju demokratski procesi, a smijem se jer e, cijenjeni gospođe i, e, gospoda iz Brexit partija još uvijek ćemo e, imati korektivističko živciranje s njihove strane u slobodama ovoga doma. To je još uvijek velika, velika zabava. Gospodine Mojten, prihvaćali projekat? karton, gospodina Ancipa? Ne. Ne. Hoćemo ovo što sam kazala. U tom slučaju prelazimo odmah. E, gospodin Epping, e, jedna minuta. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Zahvaljujem, predsjedateljice. Europsko vijeće nije uspjelo doći do sporazuma po pitanju Sjeverne Makedonije i Albanije, ali sve se se dogodilo zahvaljujući Francuskoj koja smatra da ne treba dodatno širiti Evropsku uniju. Osim toga, e, kada govorimo o Ujedinjenoj kraljevini i ovoj situaciji s Balkanima, to baš nije dobar pokazatelj ovog tranzicijskog razdoblja koje nas očekujemo, e, koje nas očekuje. Neko je spomenuo također da je Albanija e, znači jednako korumpirana kao i Panama ili Kolumbija. Također, kada smo govorili o Rumunjskoj, e, mislili smo da su spremni, iako je korupcija bila veliki problem. E, Rumunjska je ušla u Europsku uniju, e, novac je ušao u Rumunjsku, a korupcija se samo pojačala. Dakle, to je bio pokazatelj loše politike. 2004. godine Europska komisija je također i hranila jedno čudovište, a to je Erdoana, znači u Turskoj. Francuska je ta koja sprečava e, ulazak Turske, ali ja nisam inače slažem sa Macronom, ali ipak sad mogu reći hvala e, Francuskoj. E, zastupnica Anderson, imate jednu minutu, izvolite. Hvala. Dakle, E, nadamo se da smo izbjegli e, izlazak UK-a bez sporazuma, ali i dalje je Brexit za Sjevernu Irsku grozan kompromis i to je jedan veliki e, britanski kaos koji će unionistima dati moć veta, što znači da više neće biti održan niti jedna sjednica parlamenta Sjeverne Irske. To je ono što će ublažiti možda najgore moguće štete u Irskoj, izbjeći će carine, izbjeći će e, znači tvrdu granicu, imat ćemo zajednički europski sustav PDV-a, a to je iznimno bitno ali istina je da i krave i ovce će imati europske standarde, a građani će imati niže britanske standarde po pitanju ekologije, pre, po pitanju socijalnih prava, društvenih prava i neće biti jednakih mogućnosti, a to je velika šteta. Dakle, mi bismo mogli biti e, ovdje u Europskom domu, ali samo na pola, a ljudi su ti koji žele e, jedinstvo Irske i to je jedini put da Sjevernu Irsku ponovno uvedemo u Europsku uniju. Ovaj dom to mora priznati, mora olakšati taj postupak i mora se pripremiti za e, irsko jedinstvo, a ne spavati za volanom. Zahvaljujem, molim vas da upalite mikrofon. It's in front of you, Molim vas ovaj gumb točno ispred vas. Znači, zastupnici u ovom parlamentu blokiraju e, sporazum i žele izlazak UK-a bez sporazuma, smatraju da je to ono što zahtjeva narod. Vlada nije e, se odlučila za drugi referendum. Možemo reći da je kontrola oduzeta iz e, ruku mom narodu, ali mi smo ti koji nećemo popustiti mi ćemo odustati zato e, što bi sada većina Britanaca htjela promijeniti ishod e, referenduma o Brexitu. E, dakle, milijuni glasača koji su glasovali 2016. godine i dalje se ne žele predate. Oni su pokazali ono najbolje što britanski građani imaju. Pokazali su svoju upornost. A vi ste nas pokušali blokirati tijekom ovih e, pregovora. Dakle, ja sam čvrsto uvjerena da će naš glas biti ipak na kraju saslušan. Sorry. Ms. Harris. Gospođo Harris. Gospođo Harris. Predsjednik pokušava komunicirati s vama. Želite li prihvatiti e, plavu karticu e, gospođe Grapini? Da, ja sam uvijek za raspravu. Izvolite, gospođo Grapini. doamnă președintă stimată puno hvala gospođo predsjedateljice e, draga kolegice u vašem govoru vi ste koristili informaciju e, koju se nam trebali dodatno pojasniti rekli ste da većina britanskih građana ne žele da se promijeni rezultat referenduma otkud vam ta informacija e, nama su rekli da postoje milijuni britanaca koji su potpisali peticiju također ima i prosvjeda na ulicama odakle vam ta informacija E, vi, znači, kao eurozastupnica biste trebali imati točne informacije. Ja bih htjela e, samo spomenuti 54% koje se pokazalo na e, tim anketama prošle godine, znači da još uvijek je većina ta koja podržava izlazak UK-a iz Europske unije. Za tim podacima se povodim.